ubcr a je javio predsjedniku parlamenta da zastupnik Markus Precel nije više član kluba počevši od 12. travnja ove godine. On je sada, dakle, on sada, sada pripada eh, zastup, zastupnicima koji su nezavisni.